Ich erkläre Ovime proglašavam e, sjednicu Europskog parlamenta koja je prekinuta 12. rujna ponovno otvorenom. Poštovane dame i gospodo, zamolio bih vas odmah za nekoliko minuta šutnje. Kada vas zamolim za minute šutnje, onda će kolegice i kolege šutjeti u ovoj dvorani. Vlada će tišina. Ali u tišinu u ovoj dvorani miješaju se krikovi. Krikovi djece koji vide kako pogibaju njihovi roditelji kako se potapaju i krikovi roditelja koji ne mogu spasiti svoju djecu. Krikovi ljudi koji su izgubljeni u zburkanom moru, iako mogu vidjeti obalu kontinenta, kontinenta za koji su vjerovali da je kontinent na kojem mogu pronaći zaštitu i nadu. To su krikovi ljudi koji su neposredno prije nego što su se mogli iskrcati na obali Europe izgubili život. U tom kontekstu razgovaramo o brojkama razgovaramo o tome tko može primiti koliko izbjeglica, tko ne može. I u tom kontekstu razgovaramo i o novcu, koliko to košta. I s tim u svezi razgovaramo i o suhim odredbama, člancima. Razgovaramo i o jednoj okolnosti koja je skoro nevjerojatna ribari koji spase ljude koji se nađu u takvoj nevolji izlažu se opasnosti da će biti sankcionirani zbog pomoći nezakonitim izbjeglicama. Razgovaramo o tim temama, dame i gospodo, kao najbogatiji kontinent na svijetu. Zasigurno bogatstvo na našem kontinentu nije pravedno raspodijeljeno, to svi znamo. Međutim, mi, građani država Europske unije, u usporedbi sa onim područjima odakle dolaze ovi izbjeglice, mi smo snažni, bogati, sposobni i možemo ponuditi pomoć onima koji bježe iz svojih zemalja. U odnosu na njih mi smo bogati i jaki. U svjetlu te tragedije ne želim govoriti o propisima, nego o snazi, o europskom bogatstvu. Unatoč svim poteškoćama koje sami moramo prevladati, imamo dovoljno bogatstva koje nas obvezuje da pružimo zaštitu onima koji traže zaštitu od nas. Nadam se da će ova minuta šutnje koju posvećujemo žrtvama ove tragedije ispred Lampeduze možda biti prekretnica u politici Europske unije. Nadam se da će moći biti prekretnica. Hvala lijepa.